Good afternoon. I would like... Dobar dan. Molim vas eh, da sjednite, ako je moguće da eh, budete tiho kako bismo mogli započeti s današnjim sastankom. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Zamolio bih vas da sjednete ako je moguće kako bismo mogli započeti. Dakle, ako nema prigovora u sanju dnevnom reda, onda možemo ovaj e, nacrt dnevnog reda smatrati usvojenim. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, to su priopćenja predsjedatelja. Kao što znate, današnji sastanak e, se prenosi preko interneta, a imamo prijevod na 20 jezika, isključujući latvijski, malteški, Dakle, imamo 20 e, pokrivenih jezika. So our third point... Ah, so third point is the... Dakle, treća točka je zajednička sjednica odbora Agri, Envi i Deve. Imamo razminu gledišta s gospođom Marijom Helenom Semedo iz e, Organizacije za hranu i poljoprivredu. Ona je zamjenica glavnog direktora za klimu i prirodna bogatstva nakon Svjetskog dana hrane 2019. godine. E, svjetski dan se slavi svake godine 16.10 E, tada je osnovana organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. U proteklih nekoliko godina postala je tradicija da naš odbor proslavi taj dan tako da organizira razmjenu stajališta sa, zajedno sa odborima za e, razvoj te za e, okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Moram priznati da evo naša razmjena stajališta je u ovoj izbornoj godini malo kasnila, no ipak e, imamo sada priliku i drago nam je što možemo poželjeti dobrodošlicu gospođi Mariji Heleni Semedo, zamjenici glavnog direktora e, FAO-a za klimu i prirodna bogatstva. Ona će nam sada ovdje se obratiti e, sa temom kako poboljšati održivost globalnih sustava hrane te također povećati otpornost na klimatske promjene. Danas možemo pozdraviti i, našeg naše kolegu e, Tomasa Dobe koji je predsjedatelj e, odbora DEVE e, i također predstavnika Ispričavam se. Dakle, evo imamo jedan ispravak. Sorry for the Okay, sorry for the mistake. Today we have the pleasure to, to welcome our colleagues, Mrs. Uh, Haza. Gospođa Haza Junef ispričavam se odmah na ovom krivom uh, uh, izgovoru, član odbora EMI, te također i drugi potpredsjednik odbora DEVE. Ispričavam se na ovoj pogrešci. Također želim dobrodošlicu i predsjedniku komisije, gospođi Karlo Montesini, E, koja je znači ovdje e, zamjenica glavnog e, direktora glavne uprave DEVKO, njezine kolege iz glavnih uprava Agrimare, Envi i Klima. Zahvaljujem vam svima na ovoj razmjeni stajališta. Sada ćemo vidjeti kojim ćemo redoslijedom govoriti. Prvo ću dati riječ predsjedatelju odbora DEVE, gospodinu, gospođi, ispričavam se još jednom, za uvodne izjave. Dakle, neću treći put pogriješiti. Gospođi Haže. Nakon toga ćemo dati riječ zamjenici glavnog direktora e, FAO-a Mariji Heleni Semedo i nakon toga e, predstavnici e, komisije gospođi Karli Montesini. Nakon toga ćemo imati 40 e, minuta e, odgovore, odnosno postavljanje pitanja i odgovore. Dakle, cijeli taj postupak će trajati 40 minuta. Nakon toga ću dati ponovno riječ e, gospođi Marije Elena za završne izjave, a nakon toga također i predsjedateljici odbora DEVE. Evo, sada dajem riječ Također bih htio pozdraviti i grupu posjetitelja, zastupnika Hojslinga. To je izaslanstvo. E, Također i gospodina, gospodina Angela Ćoke. Znači, to je skupina koja je došla iz Kofra Griko Kotura to je e, organizacija koja se bavi zaštitom e, znači talijanskih poduzetnika u poljoprivredi e, koji su došli ovdje također i također grupu posjetitelja koji su došli na poziv zastupnika Flemingena. Evo, želim dobrodošlicu svim današnjim gostima i sada dajem riječ gospođi Hažer, izvolite. Thank you, co-chair. For me as medical doctor pediatrician, Zahvaljujem. Ja kao e, liječnica, kao pedijatrica, dakle to je pitanje koje, se, koje je meni itekako e, drago. Mene su zamolili da supredsjedam ovim sastakom prije tek nekoliko dana. Ja sam nova ovdje u parlamentu i zahvaljujem vam na pozornosti koju ste usmjerili na ovo pitanje. Kada govorimo o sigurnosti hrane na svjetskoj razini, to je jedno iznimno zabrinjavajuće pitanje. Dakle, zaista je nužno da raspravljamo što hitnije o ovom pitanju i zato mi je drago što mogu sudjelovati na ovom e, zajedničkom, e, ovoj zajedničkoj razmjeni stajališta sa odborom za e, poljoprivredu. Dakle, jedno ljudsko pravo je da ne trpimo od podhranjenosti i od gladi i to upravo u trenutku kada bi svi ljud, ljudska tijela trebala imati i fizički i gospodarski pristup u svakom e, trenutku e, hrani. <clears throat> U devetom mjesecu 2015. godine Ujedinjeni narodi su napravili jako veliki korak prema definiranju zajedničkog okvira za e, budućnost hrane u svijetu. Oni su usvojili 17 e, ciljeva održivog razvoja i to je e, dio agende za 2000, do 2030. godine. Unutar tih ciljeva uključen je i cilj broj 2, a to je okončati glad, znači doseći sigurnost hrane te poboljšati prehranu te promicati održivu poljoprivredu. E, svjetski e, čelnici i e, vođe država se bore kako bi zajamčili pristup hrani, hranjivim tvarima i to u dovoljnoj mjeri za sve osobe na svijetu do 2030. godine. E, drugi ciljevi e, se tiču strukturnih pitanja e, osiguravanja dostupnosti hrane i oni pokušavaju odgovoriti na nove izazove pred nama. Kako bismo postigli uspjeh, treba ćemo imati multidimenzionalni pristup, među kojima razvitak održivog, održive poljoprivrede, također i proizvodnje te prerade hrane, te također i trgovinu. Moramo osigurati financijsku pomoć ranjivim skupinama te raditi kako bismo se borili protiv podhranjenosti. E, iako smo napravili velike korake prema naprijed u proteklim desetljećima kako bi e, smo mnoge osobe izveli iz siromaštva, stvorili radna mjesta te zaštitili sve one ranjive skupine u društvu, Još uvijek e, e, postoji jako velik cilj pred nama zato što i milijuni e, ljudi i djece i dalje u svijetu pate od gladi. Dakle, ovo je treća godina u kojoj je taj fenomen u porastu i to je nešto što za nas predstavlja ogroman izazov, a to je da moramo ostvariti ciljeve održivog za e, razvoja, a to je e, iskorijeniti glad u potpunosti do 2030. godine. E, kada govorimo o znači, izvješću o hrani u svijetu, zaključuje da postoji mogućnost da se e, prepolovi broj djece e, koji pate od e, premalene tjelesne težine, znači od pothranjenosti, ali to je ono što se događa presporo i što dovodi u opasnost ostvarenje tog cilja da se iskorijeni glad u potpunosti do 2030. godine. A s druge strane, znači prekomjerna težina i pretilost rastu u svim regijama, pogotovo među djecom u školskoj dobi, ali također i među odraslima. E, sigurnost hrane pogađa e, prije svega žene i to više nego e, muškarce, a taj najveći jaz je vidljiv u Latinskoj Americi, dok je situacija najalarmantnija u Africi, budući da je to regija koja bilježi vrlo visoke, najviše stope pothranjenosti i gladi u svijetu. E, to je fenomen koji se zapravo pogoršava u mnogim i subregijama. Dakle, Istočna Afrika, u Istočnoj Afriki gotovo 38% e, stanovništva je podhranjeno. To je više od jedne trećine stanovništva. Osim problema sa klimom, osim samih ratnih konflikata, osim gospodarskog usporavanja, e, to je jedan od glavnih problema tog stanovništva. Do 2011. godine gotovo je polovica država patila od gladi zbog E, gospodarske stagnacije. E, kolege, doseći sigurnost hrane je međunarodni i prioritet i upravo zato ciljevi održivog razvoja su utvrdili taj cilj, a to je da se postigne sigurnost hrane, da se promiče održiva poljoprivreda i to sve do 2030. kako bi se okončila glad. To je ogroman izazov e, za svjetsko društvo i to se ne mogu države boriti same. To nam to nas prisiljava da pojačamo naše unutarnje politike, ali da se i više angažiramo oko jačanja međunarodne suradnje kako bismo zajamčili veća ulaganja u bolje oblike proizvodnje kako bismo mogli postići održivost u poljoprivredi. Dakle, Europska unija je najveći e, izvoznik, ali također i uvoznik poljoprivrednih proizvoda i zato ima jako važnu ulogu na poljoprivrednim tržištima. Europska unija je glavni trgovinski partner sa e, zemljama koje su u razvoju, a kada govorimo govorimo o poljoprivrednim proizvodima, sve naše politike bi trebale uzeti u obzir e, ciljeve E, suradnje za e, e, razvoj, a naša politika ne smije na negativan način utjecati u zemlje u razvoj. Upravo zbog toga zajednička poljoprivredna politika te reforma iste bi trebala poštivati prava nacionalnih država da same definiraju svoje poljoprivredne politike i ne smije se oslabiti njihova mogućnost da same proizvode hranu te da im se onemogući dugoročna sigurnost hrane. Posebice kada je riječ o manje razvijenim zemljama. Kada smo to sve rekli, Sada iščekujem s velikim eh, zanimanjem izlaganje gospođe Semedo, koju ću sada odmah eh, prepustiti riječ. Eh, evo, čini mi se da sam ja ovdje supredsjedateljica, pa je odmah dajem riječ. Izvolite. Thank you and good afternoon to all. honorable members, dear chairs, friends E, hvala i dobar dan svima. E, svima e, želim dakle dobrodošlicu. Doista mi je velika čast što vam se ovdje prvi put obraćam pred ova četiri odbora koja se usredotočuju njihov rad na najvažnije djelatnosti FAO-a za e, FAO rad na e, održivom razvoju to je najvažniji dio našeg e, posla. Si, ako to nije slučaj, mi ne bismo mogli svima osigurati zdravu hranu i isto tako osigurati budućnost naše planete i E, prirodnih resursa. Imamo samo četiri godine pred nama kako bismo ispunili ciljeve održivog razvoja, a e, što se tiče drugog, malo kasnimo, naročito dakle drugi cilj gdje se borimo e, protiv neuhranjenosti. E, to, e, to je sve veći problem e, na našem planetu. Više od 2 milijarde ljudi, 26% stanovništva, nema redoviti pristup sigurnoj hrani ili dostatnoj količini hrane. Istovremeno imamo problem pretilosti. To ste dobro spomenuli. Radi se o pravoj epidemiji i to u cijelom svijetu a naročito među e, djecom u školskoj, e, u dobi e, pohađanja škole. Nemamo pristup sigurnoj hrani te zbog toga trebamo zajednički djelovati, hitno djelovati e, kako bismo transformirali općeniti sustav opskrbe hranom. Ne možemo čekati. Tijekom prošlog desetljeća previše smo se usredotočili na proizvodnju više hrane. Ako ne promijenimo model e, proizvodnje i e, troš, konzumiranja hrane, nećemo imati dovoljno hrane za e, prehranu svih ljudi. Promoviranje zdrave prehrane e, je e, nešto što će izgraditi sustav, izgraditi put prema samitu za e, zdravu prehranu 2021. pod prioritetskom Ujedinjenih naroda. FAO je uvjeren da će Europska unija u ovom razgovoru biti aktivna i sudjelovati u njemu. Dragi e, članovi odbora, ukoliko želimo e, preinačiti sustave dostave hrane, moramo pomoći poljoprivrednicima. Moramo imati održivu poljoprivredu, imati sigurnu hranu i boriti se protiv pothranjenosti. Za to nam treba inovacija. To je jedini cilj za ispunjenje ciljeva održivog razvoja. razgovor na razini Europske unije će sigurno biti u središtu interesa svih odbora Europske unije. E, to je nešto što je dio i e, prijedloga za e, preinaku zajedničke poljoprivredne politike. Promocija takve e, održive poljoprivrede, e, izgradnja i osnaženje otpornosti na klimatske promjena te pozornost e, koja se daje bioreznalikosti u svim sektorima je nešto što će dovesti e, do e, održive poljoprivrede i sigurnih sustava opskrbe hranom. Imamo tri konvencije koje su pred nama kao i konferencije za biološku raznolikost i klimatske promjene. Za svaku od ovih temu treba naći najbolje rješenja. Trebamo naći kompromise koji moraju biti pravedni i koji će biti prihvatljivi svima. Održiva poljoprivredna proizvodnja e, ovisi o mnogim čimbenikama. E, imamo sve e, goru kvalitetu tla, vode, degradaciju tla, gubitak bioraznolikosti. Znamo da sektor poljoprivrede je veliki pokrivač de, e, pokretač deforestacije te emisija ugljičnog dioksida. Sa većom e, globalizacijom, e, rastom stanovništva imamo sve veću potrebu za hranom te je naš sustav poljoprivrede pod velikim pritiskom. Imamo bio bioraznolikost je e, nešto čime se e, FAO bavi i pokazuje da je ona izuzetno važna za poboljšanje i poljoprivrede i proizvodnje hrane te za e, održavanje naših resursa prakse koje su koje se vode načelom bioraznolikosti će sigurno uvelike pridonijeti zadržanju i čuvanju naših resursa. Zato e, trebamo e, uključiti mnoge dionike kako bismo e, bioraznolikost uveli i u poljoprivredu i u dostavu hranu. Ja sam sigurna da je poljoprivreda upravo ključ da bismo sve ove dionike doveli zajedno, političare, e, proizvođače hrane, kako bi smo uduzeli e, u obzir sve ove čimbenike na jedan holističan način. Rješenja koja e, su, se temelje na prirodi su kritična za upravo sektor poljoprivrede, e, pri čemu ćemo poboljšati i proizvodnju hrane i e, e, mogućnost prehrane stanovništva. Sustav treba dakle promijeniti. Kao prvo imamo agrikologiju. To je jedan od pristupa. To nije jedini pristup, ali jedan od mogućih pristupa koji promovira FAO kako bi e, poboljšao interakciju između biljaka, životinja, okoliša i ljudi, uzimajući pritom u obzir e, socijalne elemente, socijalni element kako bismo imali pravedan i e, održiv sustav. Deset elemenata agrikologije su važni elementi, to je jedan analitički i tehnički alat koji bi trebao pomoći u tranziciji prema agrikologiji i to na terenu. Zahvaljujući upravo sredstvima iz Europske unije, e, FAO promovira nove projekte koji e, se vode načelima agrikologije te pomaže državama e, da ih primjene na terenu. Drugo, učinak na e, prirodne e, izvore. E, to je bilo izuzetno važno za mnoge, na mnogim, u mnogim zemljama. 40% ukupne vrijednosti poljoprivrede pomaže, za, e, pomaže da se dobije sigurnost hrane za 1,3 3 milijarde ljudi. To je izuzetno važno za sustave ekosustava kako bismo imali manje siromaštva i e, nedohranjenosti, naročito djece, žena i ranjivih skupina. Uspavo zbog toga FAO pomaže članicama e, da imaju manje emisija kako bi e, za trećinu smanjili emisije, a to putem boljeg stočarstva, prehrane životinja i e, upravljanja e, otpadom. Nemamo rješenja koja svima odgovaraju i ne predlažemo da se na isti način rješavaju probleme u Europi i u drugim dijelovima svijeta. Prema međunarodnim e, preporukama europske države članice trebaju procijeniti konzumaciju mesa kako bi smanjili e, dakle e, stopu e, ugljičnog dioksida koja se iznosi u atmosferu. Trebamo naravno zaustaviti i deforestaciju. Upravo poljoprivreda je ta koja nam može pomoći u tome tako što ćemo pomoći e, e, održivijom stočarstvom i poljoprivredom. E, prema izvješću FAO-a koji smo predočili u Briselu danas, 40% e, hrane koja se, 14% hrane koja se proizvede e, se e, izgubi u lancu proizvodnje. Ako smanjimo gubitak hrane i otpad, to je isto jedan način da postignemo ciljeve održivog razvoja ali time možemo postići i druge ciljeve, a e, među njima je sigurnost hrane, e, nutricionizam kao i stabilnost što se tiče klime. Trebaju nam bolji podaci i to u cijelom e, lancu opskrbe hrane. Razlog su razlozi za to e, su isto nešto o čemu se govori u ovom izvješću. Nadalje, trebamo se boriti protiv e, neprijavljenja i nezakonitog e, ribolova. To je pojava koja je u sve većem rastu i otprilike što se tiče ribarstva 3,3 milijarde ljude dobijaju 20 posto e, životinskih proteina upravo e, od riblje e, hrane. Međutim, velika količina te ribe dolazi iz nezakonitog ribolova. 21 milijardi eura godišnje, to je cijena takvog ribolova, a ona se ona pogađa svaku, svaku, svaki peti ribolov i e, uvelike ugražava, ugrožava održivost e, ribarstva na našem planetu. Upravo zbog toga imamo e, mjere imamo prvi dogovor na međunarodnoj razini koji ima za cilj borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva. On je stupio na snagu 16. E, lipnja 2016. godine. Nadalje, želim spomenuti da e, danas 800 e, e, delegata u Rimu su se okupili na jednom prvom međunarodnom simpoziju o održivom ribarstvu. I oni se će pokušati osmisliti novu viziju za održivi ribolov za 21. stoljeće. Četvrti primjer to je kodeks postupanja za održivo korištenje fertilizatora. E, želimo e, postići e, zaštitu tla i neutralno korištenjem tla. Različiti dionici trebaju naučiti na koji način se mogu najbolje koristiti takvim fertilizatorima. To vam pokazuje kako FAO postupa kako bi postigao e, dogovore koji su prihvatljivi svima. Evo vidjeli ste da nije teško e, postići dogovor e, među 194 člana to ipak nije lako, ali u duhu konsensusa u tome možemo uspjeti. Konsensus je upravo ono što treba biti pokretač za sljedeći COP25 i COP15 koji će se održati 2020. u listopadu u Kinu u odnosu dakle na bioraznolikost. Kako, bi se, kako bismo to postigli, poljoprivreda, e, sektor poljoprivrede, sektor e, klima e, i razvoja trebaju zajednički djelovati, a Europska unija je ta koja mora biti predvodnica. Dragi članovi, Europska unija i države članice imaju doista e, jedno e, partnerstvo koje je solidno i koje je izgrađeno na uzajamnom e, povjerenju i to pod okvirom agende za 2020. Gospođa van der Weyen promovira Europski zeleni plan kao to pokazuje da Europska unija uvelike podržava e, ciljeve e, održivog razvoja. Vaša uloga, e, uloga zastupnika je ta da izaberete prave politike, a sve to u jednom zakonodavnom okviru uz naravno dostatna sredstva za bolju održivu, održivi planet. 11, u 11. mjesecu 2018. odvio se prvi summit, e, samitu u Madridu e, u odnosu na održivu e, prehranu i upravo je Europski parlament odigrao vrlo važnu ulogu na tom samitu. Upravo u vezi s tim želim naglasiti u kolikoj mjeri su se upravo, se upravo Europski parlament borio za borbu protiv neuhranjenosti. Radi se o parlamentu Europskom parlamentu i mnogi e, odbori su e, bili e, prisutni. Vi ste i danas ovdje i ovaj savez je izuzetno važan kako bismo promovirali zdravu prehranu, bioraznolikost upravo na vrhu europske agende a e, koherentne politike će nam pomoći da u tom e, uspijemo. Zahvaljujem vam što ste mi dali mogućnost da vam se obratim danas i biti će mi doista čast razmijeniti e, ideje s vama te s vama razgovarati o svim ovim veoma važnim temama. Thank you, Mrs. for the perfect timing and uh, in depth. Hvala vam, gospođo Semedo, na savršenom pridržavanju vremena i na ovim detaljima koji ste predstavili u odboru. Sada ću riječ dati na 10 minuta komisiji i to gospođi Margarete Jager. Ona je e, zamjenica glavnog direktora iz glavne uprave DEFCO. Izvolite. Karla Montesi, direktor at the, the Hvala vam. Carla Montesi je direktorica u glavnoj upravi DEFCO, zadužena za planetu i e, prosperitet. Dragi predsjedavajući, dragi uvaženi zastupnici, draga Marija Elena, uvaženi gosti, dame i gospodo, hvala vam. Gospodine predsjedajući što ste pozvali komisiju na ovu raspravu i kao prvo bih htjela zahvaliti gospođi Semedo na zanimljivom i nadahnjućem govoru. Dopustite mi da vam kažem da ću krenuti od toga što ću se osvrnuti na našu vrijednu suradnju sa organizacijom FAO e, na mnogim područjima i reći da je to već tako mnogo godina. Mnogo godina već Europska komisija izbliza surađuje s organizacijom FAO na mnogim različitim područjima koji se tiču mandata FAO-a i ta suradnja pokriva poljoprivredne inovacije, pokriva, šumarstvo, e, tlo, ribarstvo, e, kontrola životskih bolesti i druga područja. I naravno da mnoge glavne uprave Europske komisije sudjeluju u suradnji s organizacijom FAO. Neću ih sve spomenuti, ali mogu reći da zajedno pružamo 150 milijuna eura godišnje organizaciji FAO kako bi ih podržali u našim zajedničkim prioritetima. Imamo i strateški dijalog naravno s fao zato što je važno identificirati zajedničke odgovore na zajedničke izazove i stoga imamo četiri ključna područja. Kao prvo, poljoprivredna ulaganja te održivi lance vrijednosti, kao drugo otpornost i e, krize u prehrambenom sektoru, treće područje tiče se klimatskih promjena i upravljanja prirodnim resursima, te četvrto područje koje se tiče prehrane i održivih prehrambenih sustava. I naravno da se veselimo sljedećem dijalogu na visokoj razini koji će se održati u drugoj polovici 2020. godine. Naravno da najviše sa FAO-om radimo oko toga kako se može poboljšati informacije i znanje i kako te informacije i ti uvedi mogu biti onda drugima pristupačni kao jedno globalno javno dobro. A osim toga radimo sa FAO-om kao provedbeni partneri na projektima za razvoj koji su financirani Europske unije te na Eh, olakšavanju provedbe ugovora i sporazuma koji imamo sa našim glavnim međunarodnim partnerima. Kao što je gospođa Semedo spomenula, imamo mnoga različita područja rada i možda, ako mi dopustite, bih se htjela osvrnuti na jedno područje gdje hitno moramo ostvariti napredak, a to su održivi prehrambeni sustavi. Da spomenem kako Europska unija i FAO rade i kako će u budućnosti zajedno raditi kada se radi o ovim ključnim temama. Samo prije nekoliko tjedana je organizacija FAO objavila studiju koju držim evo ovdje u ruci, e, koja se zove prehrambeni sustav izloženi rizicima, nove tendencije i izazovi. Ta studija je zajedničko izvješće, zajednički rad organizacije FAO, zatim Francuskog istraživačkog centra CIRAT te Europske komisije. Ta studija je važna zato što se u njoj gleda na interakcije koje postoje između prehrambenih sustava i klimatskih promjena, na posljedice na okoliš postojećih prehrambenih sustava, te na socijalnu i gospodarsku dimenziju prehrambenih sustava. Zaključak je jasan, a to je da su prehrambeni sustavi sada takvi da imaju mnoge različite namjene, što znači da prehrambeni sustavi ne služe više samo tome da se ustupi hrana ljudima, već se su tako treba procijeniti te sustave što se tiče toga kako mogu poboljšati javno zdravstvo, kako se može s njima zaštititi okoliš, kako mogu stvarati radna mjesta, stabilizirati e, životnu osnovicu obitelji te e, kako nam mogu pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Naravno da će svi ti zaključci se uključiti u Europski zeleni plan koji je gospođa Semedović spomenula i kojeg će novi izabrana predsjednica komisije Ursula von der Leyen predstaviti u prvih sto dana e, nakon stupanja na dužnost. Taj zeleni plan će naravno uključivati i jednu novu strategiju od polja do stola o održivoj prehrani diljem cijelog e, lanca vrijednosti, dakle od proizvodnje do potrošnje hrane i u toj studiji se jasno kaže da ako želimo djelovati protiv klimatskog, e, klimatskih promjena, da onda moramo uzeti u obzir to da ti pravni sustavi imaju različite namjere, da moramo poboljšati poljoprivrednu i biološku raznolikost u, svim, u svom celokupnom našem radu o održivim prehrambenim sustavima. 2020. godine ćemo naravno imati i konferenciju o bioraznolikosti na jednih naroda u Kini, koju je gospođa Semedo spomenula, i tu pokušavamo imati e, ambiciozni, uključivi novi okvir za sve ljude i to želimo postići na toj konferenciji. Naravno, ako želimo to postići, to znači da poljoprivreda treba također pomoći prilikom pojačanja bioraznolikosti, a to znači da moramo imati tu agroekološka načela i aktivnosti. FAO i Europska unija mogu zajedno jako napredovali kada se radi o tim tematskim područjima. Želim podsjetiti samo da smo prije nekoliko tjedana potpisali sporazum vrijedan 9 milijuna eura kako bismo potaknuli održive poljoprivredne prakse na afričkom, karibskom i pacifičkom prostoru, te želimo tu identificirati prakse, želimo podijeliti najbolje prakse s kojima možemo poboljšati bioraznolikost te boriti se protiv klimatskih promjena. Tu se radi o jednom ključnom području, znači o održivim prehrambenim sustavima. Ovo što sam upravo rekla, a sada bih rado spomenula jedno drugo područje koje je isto tako spomenula gospođa Semedo, a to se tiče ribarstva. Evo isto tako prije nekoliko tjedana smo upravo potpisali, to jest najavili, novi program u iznosu od 40 milijuna eura kako bismo podržali održiv ribolov, e, to jest održive lance vrijednosti ribarstva i akvakulture to je nešto što će FAO provesti kao mjere i želi smo vidjeti kako možemo pinjeti gospodarskom rastu, stvaranju radnih mjesta, sigurnosti hrane, sigurnosti prehrane, tako što ćemo poboljšati e, gospodarsku, socijalnu i okolišnu održivost ribarstva i akvakulture. E, ribe danas čine otprilike 17% svjetskog unosa životinskih bjelančevina kod ljudi i moram reći da ljudi zapravo nisu nikad do sada jeli toliko mnogo ribe. ali naravno da pružiti ljudima ribu na održiv način, e, kada znamo da pritom se svjetsko stanovništvo stalno povećava, e, to je nešto što se sada pretvara u veliki izazov. I stoga smo u proteklih nekoliko godina poduzeli značajne napore zajedno s organizacijom FAO kako bismo razvili potrebne alate E, kao odgovor na cilj održivog razvoja broj 14 koji je gospođa Samedova spomenula, gdje se radi o tome da se želi e, dokrajčiti nezakonit, neprijavljen i neregulirani ribolov. Imamo sada smjernice e, za sustave za dokumentiranje ulove, jedan globalni registar za ribarska plovila koji je sada postao operativan, te imamo isto tako i sporazum o mjerama u državama lukama koji je stupio na snagu. Sve to se radi na razini e, FAO-a sa snažnom podrškom od strane Europske unije. Da zaključim, kao što sam spomenula, imamo mnoga važna područja gdje surađujemo zajedno sa organizacijom FAO na njima. Možda samo da spomenem isto tako da se borimo i protiv e, kriza e, koji se tiču hrane u okviru globalne mreže, protiv kriza na području hrane. Isto tako stimuliramo inovacije u poljoprivredi, i to kroz globalni forum o e, poljoprivrednim istraživanjima ali želim naglasiti isto tako da imamo zajednički e, rad što se tiče um, održivog upravljanja šumama. Želimo još i bliže u budućnosti surađivati na svim tim tematskim područjima, a ono što imamo zajednički u smislu našeg rada u Europskoj komisiji i rada organizacije FAO je to što uvijek radimo tako kako bismo postigli održivo korištenje resursa u kombinaciji sa e, aktivnostima koje stvaraju prihod. To je vrlo važno zato što u našim međunarodnim partnerstvima moramo gledati naravno na tu stranu održivosti, ali isto tako i na to kako time možemo stvoriti radna mjesta te potaknuti različite aktivnosti i stvoriti dodatne resurse ljudima kojima su ona potrebna. U budućnosti želimo biti brži, želimo biti učinkovitiji. I stoga bih zaključila time što ću reći da je izrazito primjereno da će Ujedinjeni narodi e, zatražiti jedan sastanak na vrhu za prehrambene sustave 2021. godine. Veselimo se tome što ćemo imati jedan, nadamo se, vrlo ambiciozan sastanak na vrhu i želimo raditi sa svim relevantnim partnerima, uključujući naravno i e, e, organizaciju FAO kako bismo naše globalne prehrambene sustave učinili održivima i uključivijima. I hvala vam e, na pažnji. Thank you, Mrs. Hvala. Ja ću sada dati riječ našim e, zastupnicima da tijekom 40 minuta postave pitanja. Sada bih e, govornicima htio reći da će kasnije odgovoriti na sva pitanja. Molim vas da se e, zastupnici pridržavaju jedne minute kako bismo kasnije odgovorili na sva pitanja. Započinjemo sa gospodinom Dorfanom. Izvolite, idete riječ. Hvala vam. Meni je to bilo jako zanimljivo Treba isto tako reći sada kada pogledamo kako izgleda e, nacrt o reformi e, zajedničke poljoprivredne politike, o čemu trenutno raspravljamo, onda se uopće ne spominje više taj pojam e, sigurnosti opskrbe hranom. To se spominje samo u uvodnim točkama, u uvodnim izjavama, ali zatim zapravo više i ne i možda bismo trebali o tome malo razmisliti. Gospođo Semedo, ono što sam smatrao jako zanimljivim i na čemu sam vam jako zahvalan je to što kada, ste, kada sad je o stočarstvu ste jasno razlikovali između eh, održivih i manje održivih oblika stočarstva kad kad se na proizvodnju mesa u skopu konteksta klimatskih promjena gleda općenito kao na problem, a pritom zaboravljamo da imamo eh, na milijune hektara eh, površina za Um, prehranu stočarstva koji te površine imaju samo smisla ako onda imamo i stoku koja onda jede travu na pašnjacima te da proizvodimo meso. A ako želimo proizvoditi soju ili nešto drugo onda bismo trebali prenamijeniti ta, te površine. Mislim da u smislu zaštite klime to ne bi bilo jako pažljivo. I postoje oblici stočarstva koji su jako problematični ako se govori o klimatskim promjenama, postoje drugi oblici koji nisu i to treba razlikovati. Jedno pitanje vam upućeno, vi ste s pravom govorili i o bacanju hrane. Baš tamo gdje ima najmanje hrane, dakle u Africi i u onim vrućim regijama našeg svijeta, imamo najveći gubitak u lancu opskrbe i u skladištenjima i stoga me zanima ne bismo li možda trebali jednu globalnu strategiju o boljem skladištenju i boljem e, hlađanju prehrambenih proizvoda na svjetskoj razini kako ne bismo baš u tim područjima izgubili toliko veliku količinu hrane što se trenutno događa. Zahvaljujem. E, molim vas da se pridržimo vremena koje imate na raspolaganju kako bi svako mogao govoriti. Sad ću dati riječ gospodinu De Castro. Izvolite. Evo, ja bih samo htio zahvaliti na ovim zanimljivim izlaganjima. Također sam ja htio čestitati gospođi e, Semedo na tome kako je i ona sama rekla e, što smo ovdje u parlamentu stvorili taj veliki savez za borbu protiv e, gladi. Uskoro ćemo održati prvi sastanak na toj našoj razini. Susrećemo se sa mnogim zastupnicima iz raznih klubova zastupnika i nadamo se da ćemo možda u nekoj narednoj prilici možda na sljedećoj plenarnoj sjednici moći ugostiti i glavnog direktora e, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda kako bismo izravno od njega dobili smjernice o tome e, što FAO misli organizirati u budućnosti. Kao što je rekao kolega Dorfman, mi smo jako angažirani po pitanju ove reforme ZPP-a i istovremeno iščekujemo prve hipoteze ovog novog europskog zelenog e, sporazuma koji je pokrenula predsjednica komisije Ursula von der Leyen. E, naravno, mi bismo htjeli da zajednička poljoprivredna politika bude e, integrativni dio tog novog Green Deala i vjerujemo da nije moguće napraviti pravu strategiju borbe protiv klimatskih promjena ako u to ne uključimo i poljoprivrednike. Mi često kažemo da su poljoprivrednici dio rješenja, oni nisu samo problem, oni su dio rješenja problema i zato smatramo da se jako puno toga može napraviti ako ostvarimo potrebnu sinergiju. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu De Castro, a sada e, dajem riječ gospodinu Hoislingu. Izvolite. Ja, vielen Dank, Frau Hvala vam, gospođo Semedo, na ovim mnogim informacijama koje ste nam dali. Bilo mi je vrlo zanimljivo da se sada drugačije govori o poljoprivredi, govori se o eh, tome da ne se ne treba proizvoditi više nego zdravije. Do sad se uvijek govorilo o masovnoj proizvodnji, dakle ton se promijenio. Vidimo da ste spomenuli i problem eh, nedovoljne ishranjenosti. A mi u Europi nismo baš eh, najbolji uzor što se tiče e, proizvodnje hrane. Mi isto tako mnogo bacamo, mi isto bacamo 30% proizvedene hrane i to treba isto tako još jednom naglasiti. Mislim da ste istaknuli koliko su važne životinje za prihod poljoprivrednika i gospodin Dorfman je rekao nešto ispravno, to je da e, se sočarstvo per se ne može smatrati nečim što je loše za, klimatski, za klimatske promjene, već ako uzgajamo govedo, da onda oni trebaju se hraniti e, na pašnjacima, ali e, vidimo da se 30% e, goveda hrani žitaricama, a mi isto tako smo jako veliki uvoznik bilančevina i tu treba nešto promijeniti, a ja vidim da se ništa tu ne događa u Europskoj uniji što se toga tiče. Mi mnogo toga lijepoga govorimo, ali se ne prižavamo i ne činimo ono što bismo zapravo trebali. Govorili ste isto tako i raznolikosti Poljoprivreda u industrijskim državama je odgovorno u velikoj mjeri i za to da nestaje na bioraznolikosti, što znači da se trebamo udaljiti više od te poljoprivrede koja se jako osniva na gnojivima i prijeći na održivije sustave. I tu u poljoprivrednoj politici isto tako imamo premalo trenutno e, modela za to. I još nešto što niste spomenuli. Prehrambena suverenost, taj pojam, ne samo za države na jugu, već za sve države, to je jedan pojam koji bi se trebao proširiti u politici, zato što inače nećemo nikad postići da zemlje na jugu svijeta ikad e, mogu same sebe prehraniti. Zahvaljujem gospodine Hojsling. Sada dajem riječ zastupnici Aguilar, izvolite. E, zahvaljujem gospođo Semedu što ste nama proslavili ovaj tako važan dan za FAO. Vi savršeno dobro znate da u, Europu, u Europi naše klimatske i prehrambene, pri prehrambeni prioriteti nisu isti kao u zemljama u razvoju. Na primjer, kada govorimo o razvoju, možemo reći da je to jedan od naših manjih zabrinutosti, ali kada je riječ o azijskim zemljama, e, zemljama to je nešto što može predstaviti razliku između života i smrti. Mene sada zanima kakvu ulogu dodjeljuje FAO biotehnologiji kao instrument instrumentu s kojim se možemo boriti protiv gladi i protiv ekstremnih klimatskih uvjeta. Puno hvala. Hvala. Gospođo Aguilar, a sada dajem riječ za zastupnici Pjerik. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Meni je posebno eh, drago što smo održali ovaj eh, susret i u svjetlu rasprave sa e, povjerenikom Hovanom kada je još uvijek bio zadužen za poljoprivredu, a sada je znači i za vanjsku trgovinu, e, tada smo baš razgovarali specifično o e, trgovinskim sporazumima sa afričkim zemljama. Jako dugo smo o tome razgovarali i raspravljali. Tim prilikama je rečeno da moramo nastaviti kročiti tim putem, ali pitanje je kako možemo izbjeći da novac ne završi u krivim rukama. Dakle, ovdje smo govorili o davanju potpore potpora obiteljskim gospodarstvima. Ja se slažem s time, ali jako velik dio zemljišta u Africi je u kineskim rukama. Kako možemo postići ciljeve koje mi ovdje iz Europe branimo, također i u Africi? Bilo bi dobro da nam je jasno koje instrumente imamo na raspolaganju da vidimo da to možemo i ostvariti. E, kada govorimo o ribarstvu, ja dolazim iz Nizozemske, dakle mi smo usmjereni na ribarstvo na Sjevernom moru. E, na Sjevernom e, moru možemo reći da je riječ o situaciji u, e, u kojoj je zapravo Sjeverno more u e, rukama, odnosno je itekako isprepleteno vjetrenjačama i vjetroelektranama e, i to je nešto što itekako utječe na ribarstvo. Možete li nam reći nešto više o, o znači, proizvodnji mm, energije iz vjetroelektrana i održivog ribarstva? Hvala. Øh, Zahvaljujem. E, draga Marija, zahvaljujem e, što si došla danas e, na naš odbor. Za nekoliko godina bit će nas 10 milijardi na planetu i trebali bismo shvatiti koji je kako ćemo nahraditi tih 10, 10 milijardi ljudi. Morali bismo proizvesti nove tehnologije kako bismo imali mogućnost e, preživljavanja na planetu, kako bismo osigurali otpornost e, na bolesti, kako bismo povećali našu učinkovitost u proizvodnji. U tome je ključna i borba protiv klimatskih promjena. Trebamo osigurati veću razinu bioraznolikosti, trebamo riješiti i problem s plastikom. A poljoprivreda bi trebala biti dio rješenja, a ne uzrok problema. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospodinu Huysenu. Eh, dank u wel, voorzitter. Goed inderdaad dat we dit debat... Zahvaljujem predsjedatelju. Jako je pozitivno što imamo današnji, današnju raspravu zato što je ovo pitanje jedno od naših najvećih izazova za budućnost. E, kada govorimo o osiguranju hrane na našem planetu, glad i podhranjenost se povećavaju, one se ne smanjuju. Mi u Europi imamo ogromnu odgovornost ne samo kao proizvođači, nego kao i izvoznici poljoprivrednih proizvoda, ali i kao trgovinski partneri zemalja u razvoju. E, mi smo napravili važne korake na europskoj razini što se tiče uvoza, e, bez carinskog uvoza iz zemalja u razvoju. E, također smo i uklonili trgovinske prepreke izvozu. Ali imam još jedno pitanje koje želim postaviti. Što bismo mi kao Europa mogli napraviti još nešto, znači posebice kada je riječ o zemljama u razvoju u, u Africi. Bitno je da Europska unija ulaže u lokalnu proizvodnju tih zemalja u razvoju, ali također i u kapacitete e, skladištenja te prerade poljoprivrednih proizvoda. Na taj način će te zemlje biti manje uvozne, manje ovisne o uvozu. Moje konkretno pitanje je usmjereno e, gospođi Semedo. Dakle, što možemo napraviti na tom području i na europskoj razini i radimo li dovoljno do sada? Zahvaljujem. Sada dajem riječ e, gospodinu Javaseku. Děkuji, pane předsedo. A rád bych také velice poděkoval paní Semedo za... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja želim srdečno zahvaliti gospođi Semedo. Ona nam je pružila jako dobar pregled problema koji su pred nama. Ukratko rečeno, treba prehranjivati stanovništvo, a istodobno spasiti i planetu Zemlju. I mogu vas uvjeriti, gospođo Semeno, da ovdje u Europi, neovisno radili se o poljoprivrednoj ili ribarskoj politici ili o drugim politikama, da ćemo uvijek to stavljati na prvo mjesto. Istodobno se postavlja pitanje koliko možemo zahtijevati sličan pristup i od drugih. I mene zanima sljedeće. Možete li nam na možda bolje, više pružati podršku kada se radi o međunarodnim pregovorima i koje mehanizme treba stvoriti kako bismo svi mogli doprinositi na jednak način tome, kako bismo što prije mogli ostvariti te ciljeve. To je ono što je od ključnog značaja zato što je Europa uvijek bio onaj kontinent koji je pokretač, a ovi ostali, a oni, ovi ostali malo zaostaju najčešće za nama bilo bi nam jako drago kako bi, kada biste nas mogli podržati u tim pregovorima u međunarodnom kontekstu. Hvala. Riječ gospodin Bito. Merci, monsieur le vice-président. Euh, rapidement, me réjouir... Euh, Hvala lijepa, evo, ukratko. Drago nam je da se e FAO konačno priključila e, bio e, poljoprivredi vidimo u e, zemljama u razvoju da ta bioraznolikost e, na, koja se temelji na lokalnim i starim e, vrstama i sjemanju, da je to nešto što je izuzetno učinkovito. I doista mi je drago da evo FAO konačno prihvaća i takva rješenja kao i rješenja u odnosu na su prehrambenu suverenost. Međutim, što se tiče e, ove smart agriculture, drugim riječima pametna poljoprivreda u odnosu na klimu, meni je to malo problematično zbog toga što zapravo ovdje imamo isti pristup kao pristup koji smo imali malo čas, drugim riječima agroekologija, bioraznolikost i pitam se što zapravo e, podrazumijevate pod tim izrazom i na koji način se ovo može e, uskladiti sa agroekologijom jer to je jedino što nas što može pomoći u borbi s klimatskim e, promjenama. E, što se tiče moje, e, ono kako se ja bavim poljoprivredom, mi zapravo e, stremimo prema autonomiji poljoprivrednika. Tu se ne radi o vrlo kompleksnim metodama. To jednostavno omogućuje poljoprivrednicima da se ne ponašaju kao tehničari, već da nalaze logična rješenja. Evo, možete li me rasvijetliti po tom pitanju? Hvala sada gospođa Gutland. Tak fru Semedo för att du är här. Zahvaljujem eh, vama gospođo Semedo na, na vašoj prezentaciji. Eh, ja bih htjela govoriti kako o kemijskim agencijama, tako i o klimi. Dakle, htjela bih započeti sa, eh, klimatski, sa kemijskim tvarima. Danas se potiče na upotrebu kemijskih substanci, tvari, u, pogotovo u poljoprivredi, što dovodi do velikih e, problema e, za svjetsku bioraznolikost. E, vidjeli smo kakvog učinka danas u svijetu imaju na stotine insekata koje nestaju na svjetskoj razini. Također postoji jako veliki problem kada je riječ o upotrebi tih kemijskih sredstava i kada je riječ o zdravlju ljudi. Mi želimo stvoriti održivost. Ako to želimo postići, onda moramo biti vrlo jasni kada govorimo o insektima zaduženima za oprašivanje. E, Ujedinjeni narodi su također u izvješću iz 2018. godine e, koje se tiče prava na hranu i koje govori o nužnosti korištenja pesticida, da je to nešto što nije doprinjelo smanjenju gladi na globalnoj razini, nego se upravo e, povećala potrošnja u industrijskom e, svijetu i povećalo se rasipanje hrane u razvijenom svijetu. Dakle, kako možemo smanjiti toliko jaku koncentraciju pesticida u poljoprivredi i upotrebu kemijskih sredstava? To dovodi i do velikih problema na klimatskoj razini zbog povećane konzumacije mesa. E, pitanje je što može napraviti Europska unija kako bi se promicalo zdravlje i klima i kako bismo mogli na neki način usmjeriti našu pozornost na poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju, ali da jedemo manje mesa. Nama treba ovdje epohalna i dramatična promjena. Zahvaljujem. Još se dvije, još se dvije osobe javile za riječ. E, molim vas da zadržite minute. Nakon toga ćemo dati riječ našim govornicima da odgovore. Sada dajem riječ gospođi Motler. Ähm, Hvala vam. Iako u naslovu ne stoji više veća masa hrane, da me gospodi ipak znači da je glavni izazov za budućnost taj kako možemo na manje poljoprivrednih površina proizvesti više hrane i to na način da to bude pomeno za okoliš. A kao drugo, gospođo Semedo, uloga žena, o tome nisam dovoljno čula. Imate li posebno dobrih pozitivnih primjera e, do kojih je došlo pomoću razvojnih projekata sufinanciranih od strane Europske unije. I kao treće, kako bi se uklonila glad, se moraju obogaćivati prehrambeni proizvodi. Daje ih se često u obliku praha, ali to je samo jedno rješenje. Ne bi li u budućnosti bilo još važnije da više uložimo u, u teme obrazovanja, školovanja, odgoja, a Alliance Against Hunger, dakle Savez protiv gladi, da e, proširimo taj savez e, na to da se i štite i potiču resursi, te da se potiče na jedan drugačiji stil života kako bismo taj problem petilosti na neki način mogli izmijeniti u samom svom korijenu. Hvala. Zahvaljujem. sada dajem riječ zastupnici Katajnin. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Puno hvala. Evo, ovdje vrlo jasna e, budućnost i činjenica je da e, bismo trebali konzumirati sve više povrća, ali istina je da proizvodnja govedine nikada neće nestati sa naših e, tanjura. I moramo se podsjetiti da proizvodnja govedine da ne smije biti e, jednako klasificirana za klimu i za okoliš, zato što postoje područja na kojima postoji dovoljno površine za pašnjake i tamo gdje stočarstvo u tom smislu nije štetno. E, tamo se može proizvesti meso dostatne kvalitete i postoje države u kojima se ne koriste previše antibiotika, nego se oni koriste samo u, minimalnoj, u minimalnim količinama i zato je kod njih proizvodnja govedine održiva. E, kako bismo mogli prenijeti poruku da postoje i odgovori e, na području borbe protiv klimatskih promjena i na odgovor odgovore na to velike izazove kao što su klimatske promjene. I kako možemo e, dati veću vrijednost e, na tržištu upravo onim proizvođačima koji na održiv način proizvode govedinu. Zahvaljujem gospođo Katajnen, a sada bih e, htio dati riječ gospodinu, de, gospodinu Deserlu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Eh, nadovezao bih se na ovo što je eh, rekla gospođa Katajnen i htio bih reći da eh, što se tiče stočarstva trebamo stvarno široko na to gledati. Ne možemo samo životinje hraniti proizvodima kao što su GMO proizvodi ili soja. Imamo i druge vrste stočarstva, stočarstvo koje bolje štiti klimu. Tako da e, trebamo imati takav pristup, moramo biti pragmatični. I e, konačno, e, što se tiče prehrane, ne možemo zanemariti određeni broj činjenica. Recimo e, imamo sve dužlji e, životni vijek u mnogim dijelovima svijeta i stvarno e, bez puno hvale europska poljoprivreda je sigurno poljoprivreda koja se puno mijenjala i koja prati klimatske promjene te se njima prilagođava. Moramo biti ozbiljni, nemojmo zaboraviti sve ono što su poljoprivrednici učinili. Evo sada bih htjela dati riječ e, gospođi Semedo. Imate 10 minuta pa možete odgovoriti na sva pitanja, a nakon toga možemo i zaključno e, dati riječ komisiji. Izvolite gospođa Semedo. Uh, hvala, hvala na pitanjima ona su raznolika, pa ću pokušat odgovoriti tako što ću eh, odgovoriti na jedan globalni način na sva ova pitanja koja ste postavili. Ono što je eh, jasno eh, proizašlo iz ove rasprave jest da imamo pred nama dva izazova. 2050 te godine bit će nas 10 milijardi na ovom planetu i sve te ljube treba prehraniti. Kako ćemo proizvesti e, hranu koja je hranjiva i koja se proizvodi održiva kako bismo štitili klimu. Govorili smo o, o tome da zapravo proizvodnja hrane više nije održiva. Nemamo dovoljno vode, e, e, uništavamo tlo i ako uh, gledamo kakvo je stanje bioraznolikosti, 50% kalorija koje uh, jedemo, otkud dolaze te kalorije? Ona dolaze iz riže, iz kukuruza i iz pšenice. I uh, ovo je stvarno problematično za bioraznolikost, jer imamo više od 3000 jestivih vrsti, zašto ne jedemo i ove druge vrste? koje su isto hranjive, e, koje su možda bolje za okoliš, ako to mogu tako sročiti, i koje će promijeniti naš model proizvodnje hrane, ali trebamo proizvoditi više hrane i to je e, ono gdje inovacija ima važnu ulogu. Inovacije e, to može biti tehnologija, ali to može biti i više od toga. To je novi način proizvodnje i trebamo imati sustave koje će biti prijateljski nastrojeni e, prema okolišu gdje ćemo imati raznolikost proizvodnje, e, gdje ćemo koristiti stara znanja, možda čak i stare tehnologije i razmisliti o tome kako ćemo te e, tradicionalna znanja inkorporirati u ova nova saznanja i nove tehnologije. I tu možemo zajednički djelovati, ali možemo također djelovati i u odnosu na naš način potrošnje, jer naša potrošnja upravo nije e, e, održiva. Govorimo o dva, dvije milijarde ljude koje su pretile. Zašto idemo prema pretilosti? Upravo zato što dobro ne jedemo. E, možda previše jedemo brzu hranu, možda ne jedemo ne mogu reći samo da jedemo previše mesa, jer nije rješenje da ne jedemo meso. Rješenje je da E, jedemo na održiv i zdrav način. Dakle, e, taj jedan režim sustava koji će biti uravnotežen. Ne, mogu reći da, evo, recimo pogledamo primjer SAD-a. Tamo jedu stotinu, e, sto kila mesa na godinu. U drugim dijelovima tri kile mesa na godinu u Gambiji. Ne mogu im reći, čujte, jedite tri kile mesa. Ne, ali možemo e, e, diversificirati našu prehranu, jesti više e, bilja. Meso je naravno potrebno za ljudsku prehranu, ali ta prehrana treba ipak biti uravnotežena i moramo je staviti u kontekst. Govorimo puno o, toj mediteranskoj dijeti, ali to nije jedina dobra e, dijeta. I treba je staviti u kontekst e, i način prehrane staviti u kontekst porijeklo ljudi, e, odakle dolaze, jer postoje i drugi režimi prehrane koji su isto tako jako zdravi i uravnoteženi i o tome je riječ. Kako naći takvu prehranu koja će biti i održiva i imati dobre dobre eh, hrambene vrijednosti, a da pritom čuvamo i tlo, i okoliš, i bioraznolikost. Na taj način trebamo razmišljati. Eh, bioraznolikost, eh, agrikologija, poljoprivreda, novi načini proizvodnje hrane. se, tim se načelima trebamo voditi to svim tim načelima zajedno. Što se tiče stočarstva, moramo imati jednostavno učinkovitije stočarstvo. Kako Uh, upravljamo stočarstvom, kako uh, se koristiti uh, pašnjacima, kako imati gospodarstvo koje će biti više kružno u pogledu stočarstva. I neke stvari smo naučili, evo u Argentini, u Urugvaju imamo nova rješenja, jer iako imaju dovoljno pašnjaka, i imaju ih sve manje, troše ih. Ako danas imaju još uvijek dovoljno pašnjaka, sutra ih neće biti dovoljno. Pa zbog toga trebamo danas djelovati. I e, trebamo koristiti sve podatke koje imamo kako bi e, u, bismo riješili probleme koji će možda, do kojih će možda doći u budućnosti. Što se tiče e, nepotrebnog trošenja hrane i bacanje, bacanja hrane, to nije baš ista stvar. Kada govorimo o o tome e, da se e, baca hrana ili da gubimo hranu, e, nju možemo gubiti u odnosu na infrastrukturu, u odnosu na pakiranje, u odnosu na E, hlađenje i problemi se postavljaju recimo u Europi i u Aziji. U Europi nemamo takav problem zbog toga što su naši sustavi malo učinkovitiji. Tako da se ovaj problem postavlja stvarno u e, nerazvinim zemljama. Međutim, što se tiče e, odbacivanja, bacanja hrana, e to je problem koji se može e, pojaviti više u razvijenim zemljama. Jer e, za proizvodnju te hrane smo upotrijebili vodu, tlo i tako dalje. Zapravo smo zlouporebili e, te resurse i pridonijeli emisijama stakleničkih plinova. Dakle, kako mi kao potrošači možemo promijeniti naš pristup potrošnji. E, što e, jedemo, e, kako to jedemo, a sve to u svrhu zdravo, zdrave hrane i zdravog načina prehrane. Upravo će ovaj samit o sustavima prehrane biti koristan za tu, te vrijednosne lance u proizvodnji hrani. Kako proizvodimo hranu, kako je transformiramo i kako je E, na kraju konzumiramo. I e, to je jednadžba koju jednostavno e, treba uzeti u obzir, trebamo naći sinergije i interakcije između ovih različitih dijelova sustava. Nadalje nešto smo čuli o korištenju tla, o tome kako se koristiti kako koristiti tlo. U UEFA imamo dva važna elementa. Imamo nešto se zove VGGT, a to su smjernice u odnosu na održivo korištenje tlom, na koji način se koristiti, tlo na eh, održiv način i eh, odgovor na ulaganje u poljoprivredu. Dakle, to su ti elementi koji eh, nam mogu biti korisni kako bismo koristili tlo, a da ga prekomjerno ne koristimo i da bude korisno za sve, da svi E, koriste, imaju koristi od toga. I mi na taj način gledamo na ovaj problem. Nadalje čula sam jedan problem u odnosu na biotehnologije. E, kao što sam već rekla, pokušavamo način, najbolji način e, za proizvodnju. Dakle, manje bolesti za životinje, male bolesti e, biljaka, jer to je problem nove bolesti koje se pojavljuju. One dolaze zbog klimatskih promjena. E, i klimatske promjene utječu ne samo na ljude i na ljudsko zdravlje, već e, djeluju i utječu i na e, bolesti životinja, bolesti biljaka koje postaju otporne. Tako da moramo naći neko rješenje na to. Agrikologija je jedno od rješenja. Tehnologija može također biti rješenje. Nekoliko država se već koriste biotehnologijama. Ono što mi kažemo u FAU to je da to ovisi o državi, e, o tome što će e, upotrijebiti. Mi se e, bavimo e, malim poljoprivrednicima koji e, jednostavno e, nemaju pristup ovakvim tehnologijama. Treba nam više informacija koje možemo dati takvim poljoprivrednicima u odnosu na to kako oni utječu na ljudsko zdravlje, kako oni utječu na okoliš, a da sve to može biti korisno za njih i da mogu jednostavno poboljšati njihov način. EFAO je na neki način broker mi jednostavno sve e, stranke stavimo zajedno. Evo, prošli tjedan smo imali prezentaciju u odnosu na novi način proizvodnje. Mi ne kažemo da smo mi za ili protiv tog novog načina proizvodnje. Mi jednostavno damo svim, dajemo svim dionicima jedan prostor, forum i oni onda mogu sami odlučiti kako će na najbolji mogući način, na najodrživiji mogući način proizvoditi hranu. Tako da E, i imaju e, manje, e, manji učinak na bolesti životinja i biljaka i kako bi sva ta proizvodnja bila održivija. Evo, dosta sam govorila. Oprostite, nisam mogla odgovoriti na sva pitanja, imala sam samo 10 minuta. Evo, zaključit ću Izvolite, da, možete. Htio sam postaviti pitanje komisije, ali evo, izvolite, možete zaključiti. Da, ja htjela sam zahvaliti Europskoj komisiji i Europskoj uniji na ovoj suradnji e, koja već dugo traje, suradnji s FAO-em. Europska komisija je danas jedan od najvećih e, e, donora FAO-a. Imamo suradnju na puno razina E, rekla sam e, već e, da imamo tu mogućnost odgovora na žurne situacije u zemljama diljem svijeta E, prije nekoliko tjedana smo e, evo prihvatili jedan projekt u odnosu na održivi ribolov sa Europskom unijom, e, Afričkim Karibima, El Pacific se zove projekt. Imamo dijalog s Europskom unijom i imamo zajednička rješenja za zajedničke probleme na svijetu i mislim da se tu radi o e, jednoj e, vrlo poštenoj suradnji. Mi se poštujemo, zajednički tražimo rješenja za složene e, probleme, problemi koji postoje ovdje u Europi ali i Europa je ta koja daje velika sredstva za druge zemlje. Evo recimo u e, e, Africi tamo imamo jednu, jedan tim, e, zajednički tim te surađujemo. Naš zajednički cilj je da imamo svijet u kojemu je iskorjenjeno siromaštvo i glad. Upravo se na tome temelji naša E, suradnja, no što se tiče ribarstva, što se tiče sigurnosti hrane, što se tiče bolesti životinja, bolesti biljaka, bolesti e, poljoprivrede. Radi se o jednoj ogromnoj suradnji, širokoj suradnji, ne mogu sve spomenuti, u svakom slučaju svima vama želim zahvaliti. Vi ste e, ti koji ćete podržati proračun, želim također zahvaliti još jednom Europskoj e, komisiji koja doista daje potporu FAO. Mi smo ovdje kako bismo zajednički e, djelovali na zelenom planu. To je jedan novi e, izazov pred nama. Mi smo poboljšali produktivnost poboljšali smo je, međutim sada je pitanje kako to učiniti na održivitni način i upravo se o tome radi u ovom zelenom planu, upravo se o tome radi u uh, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Mi smo poboljšali našu uh, strategiju u odnosu na bioraznolikost prošli tjedan. Imamo nekoliko elemenata gdje možete uh, učiti od nas, a mi možemo učiti od vas i možemo dakle naći najbolje prakse koje onda možemo podijeliti sa drugim regijama svijetla. E, to je i misija FAO-a da na neki način olakša ovaj e, proces obogaćenja e, znanja e, među zemljama i među regijama. Ako imate još pitanja, ja sam tu. Ja i moje kolege možemo odgovoriti i nastaviti s ovim korisnim razgovorom. Hvala. I'll now give the floor for the five last minutes for concluding remarks pet minuta za završne primjedbe. Sada ću riječ dati gospodinu Serčasu. Hvala vam, hvala vam gospođo Samedo na nadahnućim riječima. Zašto biste bili u Rimu kada na ovako jedan lijep dan možete biti ovdje u Briselu? Very welcome uh, uh, at all times and ste uh, dobrodošli kod nas i želimo vam zahvaliti na tome što ste došli nam se nas obratiti. Bilo je zapravo rijetko tako da imamo priliku da sva tri odbora zajedno mogu raspravljati o temama koje nas sve zanimaju i vrlo vidim da nas to jako zanima, da smo jako prisutni ovdje, ne samo što se tiče same te ključne teme, već i toga da ako želimo biti ozbiljni kada sad je pitanje pitanju toga da želimo riješiti neke stvari, neke izazove s kojima smo suočeni, da je onda važno da možemo raditi e, zajedno unutar radnih različitih odbora koji se bave različitim politikama, inače bismo se mogli naći u situaciji da radimo na proturječan način u političkim mjerama, ne daj Bože. Mnogi ovi aspekti koji se tiču proizvodnje hrane na koje smo se naviknuli, sada smatramo na neki način i tradicionalnim načinom proizvodnje hrane, to sada već je toliko dugo na snazi, a naravno da to onda pojačava e, sve ono što gubimo što se tiče bioraznolikosti i što se tiče klimatskih promjena, a znamo da imamo i tu činjenicu da je važno imamo različiti spektar žitarica kako bismo imali zdravu prehranu i kako bismo zaštitili okoliš ono što ste rekli o e, konvenciji o bioraznolikosti i sastanku e, država e, koje su potpisateljice konvencije, do čega će doći u Kini, da je to vrlo važno. To će biti onaj trenutak poput onog iz Pariza, ali za biološku raznolikost. Vrlo mi se sviđala ta vaša rečenica, ali je to upravo ono što nam je potrebno. Imali smo nedavno saslušanje povjerenika i tada smo spomenuli i naglasili da moramo imati ciljeve koje ćemo lako mjeriti i lako identificirati za bioraznolikost, jednako kao što to imamo i po pitanju klimatskih promjena. Kako bismo imali okvir u koji će svatko imati povjerenja, ali isto tako i koji će svatko razumjeti i s kojima će se svatko moći poistovjetiti. I to je ono što smo imali već kao jako dobre ideje što se tiče emisija CO2, i e, mjera za smanjenje emisija i za to da postignemo globalno gledano e, neutralnost po pitanju emisija. To je nešto što trenutno nedostaje u smislu bioraznolikosti, ali mi znamo da je to e, smisao tog sastanka i znamo i da na tome isto tako radi organizacija FAO. Dijelim mi vaš entuzijazam, nadam se da će to doista biti prekretnica, važan miljokaz kada se radi u tome da ćemo globalni okvir za bioraznolikost razdoblje nakon 2020. godine promijeniti. I nemamo niti izbora što se toga tiče, zato što vidimo da imamo veliku i ubrzanu stopu pada i nestanka vrsta. To uključuje i oceane, kao što ste rekli. To je i ključno kada se radi o postizanju ciljeva iz Pariškog sporazuma. Radi se samo o tome da, da želimo održive mjeljive ciljeve po pitanju bioraznolikosti samo radi toga. A ako želimo da Europska unija postane otpornija na klimatske promjene, onda će sljedeća konferencija stranaka COP25 u Madridu biti isto tako važna i to je svako nešto što želimo tamo isto tako ohrabriti, na čemu želimo raditi. Poljoprivredna aktivnost, zdravo tlo i zaštita bioraznolikosti, sve su ta područja izvjetno povezana i stoga moramo naglasiti, kao što su i kolege i rekli, da moramo izmijeniti zajedničku poljoprivrednu politiku na način da više neodržive prakse ne dobivaju financijska sredstva u budućnosti od strane Europske unije. A uz poljoprivredu i uz mnoge te druge sektore u gospodarstvu koje ćemo morati izmijeniti, morat ćemo jako podržavati upravo one koje, koji predvode tim promjenama, jer se te promjene neće moći proizvesti na organski način i doći će do bolnih promjena kako bismo to ostvarili, ali zbog toga smo i ovdje. Nismo ovdje samo kako bismo govorili ljudima da je promjena potrebna, već isto tako i kako bismo im pružili podršku koja im treba za provedbu tih promjena. I još jedna zadnja točka, bacanje hrane Imamo izvješće 2019. godine organizacije FAO o tome. Dakle, vidimo da 1,8 milijardi ljudi trenutno nema pristup zdravoj i hranjivoj hrani, a s druge strane imamo onda to pitanje bacne hrane koje je toliko neprihvatljivije i koje trebamo e, zbog toga i što hitnije riješiti. I to je nešto gdje očekujem da će parlament na tome raditi. Hvala vam svima danas na vašem prisustvu. Mislim da je ovo sve vrlo korisno za e, pripremu e, naš, e, naše, dvaju konferencija stranaka, COP15 i COP25. Veselim se i daljem radu organizacije FAO na tome. mislim da smo danas uspjeli doprinijeti tome da ostvarimo te poveznice koje su nam hitno potrebne i hvala vam još jednom, gospođo Semeno, što ste došli k nama. Hvala vam, gospodine Sebdense, na zaključnim primjedbama na tim važnim točkama. Sada ćemo zaključiti s ovom točkom i u 16 sati ćemo se pozabaviti jednom vrlo aktualnom temom. E, imat ćemo jedno javno saslušanje e, o održivosti europske poljoprivrede u pogledu mogućeg učinka sporazuma s Merkosurom na tržište. E, želim zahvaliti svim gostima, svim zastupnicima koji su bili prisutni na ovoj raspravi. Hvala vam lijepa.